Estiti se prisutne da ću sa predsjednikom vijeća u srijedu potpisati četiri akta koji su svojeni redovnim zakonodavnim postupkom sukladno članku 78. poslovnika. Naslovi će se objaviti